je izvješće gospođe Ljiljane Rodriguez vezano uz osnaživanje djevojčica obrazovanjem u Europskoj uniji. Gospođe izvolite, imate riječ na četiri minute. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htjela zahvaliti svim e, zastupnicima koji su dali svoj doprinos ovom izvješću. To je bilo važno kako bismo uspjeli u tome da izradimo ovaj dokument koji je danas pred nama. Mi smo postigli kompromise, to je bio naš glavni cilj. Bilo je važno da su djevojčice i mlade žene u središtu naše rasprave. Na taj način smo mogli osigurati da će u budućnosti svi imati stvarno sva prava, ne samo teoretski. Neki će reći da se situacija poboljšala naspram situaciju od prije nekoliko desetljeća i da će se s vremenom popraviti još i više. To je istina. Ali stvari su se vrlo polako razvijale, pa i ovdje unutar europskih institucija. žene i dalje svaki dan osjećaju diskriminaciju. Ono što pokušavamo učiniti s ovim izvješćem je stvoriti kritični duh kod svih i muškaraca i žena kako bismo zaboravili sve predrasude, a u tu svrhu moramo započeti s radom već kod malih, male djece. Mladi ljudi koji su na odgovarajući način obrazovani mogu promijeniti e, uvažena stajališta u dušu i stoga ne bismo se trebali toga niti bojati. E, na datu Međunarodnog dana žena smo se bavili s ovim u okviru jedne rasprave, a obrazovne institucije su upravo one koje su ovdje u najboljem položaju. Ali, s druge strane, postoje neke školske strukture u kojima se jednakost među spolovima ne smatra osnovnim načelom. No zapravo bismo svugdje, kada govorimo o svim temama u školi, trebali i o tome razgovarati djevojčice i mlade žene su i dalje danas žrtve diskriminacije, a žive u Europi koja se smatra najmodernijim društvom. Potrebno nam je jednakost, potrebno nam, potreban nam je osjećaj eh, bratstva ili sestrinstva i zbog toga sam si ja zadala dva eh, početna cilja. Kao prvo da želimo osnažiti djevojčice putem obrazovanja, a kao drugo imamo Istanbulsku konvenciju gdje se obrazovanje upravo i navodi kao glavno sredstvo u borbi protiv diskriminacije žena. Treba nam e, kultura u školama koja se temelji na jednakost e, spolova. Moramo e, provjeriti kako izgledaju kurikuli, moramo također vidjeti da je važno da su žene aktivne u istraživačkom radu, a važna je i neovisnost mladih žena. To su ciljevi oko kojih se zapravo svi slažemo unatoč našim ideološkim razlikama. Moramo biti ambiciozni, ne bismo smjeli biti u potpunosti samo tolerantni. A u ovom izvješću kažemo da više ne bi trebalo biti e, dominantnih strana. Mi se želimo za to da djevojčice i mlade žene imaju jednake mogućnosti kao i dječaci. O tome se ovdje radi. Radi se o osnaživanju djevojčica. Ali znamo da u to moramo uključiti i muškarce i dječake. Bez njih to neće biti moguće. Ovo je izvješće koje je namijenjeno svima i koje potječe od svih za sve one koji žele biti aktivni na tržištu rada, a koji trenutno žive u svijetu gdje se djevojčice ubijaju samo zato što su djevojčice. Želimo ovim izvješćem osnažiti naše djevojčice koji će za koji dan biti i postati mladim ženama. Želimo, s time zaštititi kćeri Europske unije. Hvala vam lijepa. Vrijeme za spontano za riječ

Gospodin Santoš, hvala e, predsjedatelju. Europska unija ima e, odbor za e, rodnu jednakost. Svi bi trebali imali, imati pristup besplatnom visokokvalitetnom obrazovanju bez obzira na to gdje žive mjere sprječavanja diskriminacije e, pridonose tome. Ovo izvješće će pridonijeti tome. Mi prepoznajemo da demokratizacija obrazovanja će osnažiti e, rodnu ravnopravnost i ukloniti ekonomske i kulturne nejednakosti. Primjerice, mi moramo opremiti Europsku uniju instrumentima koji su potrebni. Siguran sam da razvoj duha solidarnosti i odgovornosti je nešto što će nam omogućiti socijalni napredak i demokratsko sudjelovanje. Ja odobravam ovo izvješće, glasovat ću u, e, za njega. Gospodin Marias. Hvala. Osnaživanje djevojčica u Europskoj uniji kroz obrazovanje je ključno ako želimo osigurati rodnu ravnopravnost. Sve države članice trebaju pridonijeti demokratizaciji obrazovanja te osigurati e, promicanje rodne jednakosti i da muškaci i žene imaju jednake mogućnosti u sudjelovanju u ekonomskom razvoju. Trebamo imati kampanje podizanja svijesti za sprečavanje diskriminacije protiv žena i iskoristiti programe usmjeravanja kroz karijere u pomaganju e, ljudima na ovom području. Trebamo osigurati konkretno obrazovanje o e, aspektima rodne ravnopravnosti. Potrebno nam je da obrazovanje ukloni stereotipe, rodne stereotipe što će promicati žene u svim područjima e, rada i biti na korist društvu općenito. Gospodin Ernest Maragal. Zahvaljujem predsjedavatelju. Dijalog i dobar rad je nešto što će uroditi dobrim rezultatima. Gospodin Rodriguez u odboru za žene i e, odbor za kulturu i obrazovanje surađivali su i to u pravom smjeru, čini mi se. To je, naravno, rodna ravnopravnost je priča bez kraja, no pomažemo e, osloboditi moć obrazovanja. Ako e, želite, trebali bismo podržati izvješće gospodina Rodrigueza. Ja zapravo nisam želio sudjelovati u ovoj raspravi, No, kada je već riječ o prijetnjama obiteljima u Europi, shvatio sam da je ovo izvješće pokazuje koliko hitno moramo nastaviti ovim putem koji se predlaže u borbi protiv stereotipa, u potrazi za ravnopravnošću. I meni je drago e, što me se povezuje sa gospodinom Rodrigešom i drugim koji su radili na ovome. E, kretanje prema e, ravnopravnosti u raznolikosti. Stvarna e, ravnopravnost studenta koji odlučuju u tome koju će karijeru odabrati. Gospođa Ana Zaborska, jedna minuta. Predsjedavajući povjereniče. Ja se protivim ideološkom uplitanju u prava roditelja da obrazuju i odgajaju svoju djecu i uplitanja u nadležnosti država članica. Ja ponavljam svoje e, protivljenje korištenje dvosmislenom korištenju pojma rodna u, ovom domu. Ja vjerujem ovakav korak bi bio zapravo kršenje sporazuma Istanbulske konvencija traži usvajanje zakona o sadržaju obrazovanja ili kaznenog prava po okviru ugovorima. Europska unija nema ovlasti donošenja takvih zakonodavstva. Europski sud je već e, presudio na taj način u prošlosti i potvrdio je da pristupanje Europske unije, Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih e, prava i temeljnih sloboda e, je ni nije u skladu sa EU, sporazumima Europske unije i iz tog razloga ja neću moći podržati ovo izvješće. Hvala. Sljedeći govornik e, je e, zastupnik Branislav Skripek iz Slovačke. Hvala. Gospodine predsjedavatelju, ja neću isto zahvaliti gospođi Rodriguez. Europska unija je za Slovake predstavljala veliku nadu u smislu demokracije i slobode razmišljenja. Nakon deset godina brojni ljudi se pitaju pa gdje je ta demokracija? Jer mi vidimo opetovana nastojanja da se eh, da se prekorače nadležnosti institucija Europske unije, da se ugrozi načelo subsidijarnosti. Ljudi eh, ne vjeruju u ovakvu potrebu stvaranja ovakvih pritisaka i brojni ljudi u e, Italiji, Francuskoj, Hrvatskoj, Slovačkoj kažu ne ovome i ja potičem izvjestitelja i brojne druge predstavnike europskih institucija da poštuju pravila koja su rezultat naših e, sporazuma i ugovora o Europskoj uniji e, kao i E, e, postoje već e, drugi primjeri kršenja ovog načela gdje sud odlučio i ja potičem na poštivanje država članica i njihove suverenosti. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala vam, gospodine predsjedavitelju. Ovo je veliko kino slijeva ja e, ću glasovati protiv. Ovo izvješće gotovo 90% ugrožava načelo subsidijarnosti. Politika obrazovanja nije dio politike Europske unije e, moja djeca nisu ništa izgubila s Europom, osobito kod pitanja kao što je seksualni odgoj. E, transseksualni učitelji, je li to e, doista nešto što naša djeca trebaju? E, zar su oni ti koji će reći ljudima što znači obitelj? Kada se radi o temi obrazovanja za djevojčice, ja bih rekao da je ova tema promašena. E, Europa ima toliko problema i toliko izazova koje mora savladati. Zadnje što trebamo je jedna spolni odgoj na razini Europske unije od samih osnovnih škola. Uvijek ponovno se dolazi sa e, i molim vas da nas prestanete nervirati e, sa ovakvim inicijativama. Hvala. Vi ste e, bili zadnji govornik, ali na kraju u ime Europske komisije čućemo i e, gospodina Tibora Navračića. Izvolite. Hvala vam. Predsjedatelju, poštovani zastupnici, komisija pozdravlja izvješće o osnaživanju djevojčica u pristupu obrazovanju. Ovo izvješće naglašuje da su ovakve politike ključne u borbi protiv e, rodnih stereotipa, seksizma i nasilja utemeljenog na rodnoj pripadnosti. Iz tih razloga e, komisiji je drago što e, vidi da se radi na ovim pitanjima. Ovo su zaista važna postignuća. Sada postoji mnogo veća svijest o rodnoj ravnopravnosti i o pitanjima obrazovanja. Žene su povećale svoje sudjelovanje u tercijarnom obrazovanju gotovo 60% svih koji završavaju sve učilišta u EU su žene. E, pri prethodno ona područja gdje su dominirali muškarci e, u smislu studija, sada je veće sudjelovanje žena. No usprkos napretku proteklih godina e, još uvijek postoje u obrazovnom sustavu rodna nejednakost, dok žene imaju više obrazovne stupnjeve još uvijek su podzastupljene u znanosti, inženjerstvu i istraživanjima žene ne e, ne postižu isto na tržištu rada ono što bi bilo primjereno njihovom obrazovnom statusu. E, muškarci i dalje imaju višu stopu zaposlenosti i to dovodi do 4% jaza na razini Europske unije. Osim toga postoje velike rodne nejednakosti u e, u E, učiteljskoj profesiji žene su podzastupljene u e, menadžerskoj populaciji dok su muškarci podzastupljeni među učiteljima e, sveučilišni profesori rijetko se ocjenjuju prema iz aspekata prakse zapošljavanja po rodnoj jednakosti, rodnoj ravnopravnosti. Prošlog ožujka ministri obrazovanja sastali su se u Parizu nakon terorističkih napada u Francuskoj i Danskoj i usvojili su Parišku deklaraciju u promicanju e, e, državljanstva e, i tolerancije. Rodna ravnopravnost je jasno definirana kao jedna od ključnih vrijednosti Europske unije koju ministri obrazovanja trebaju jačati i promicati. Dimenzija rodne ravnopravnosti također e, je sadržana i u našem programu Erasmus Plus koji sadrži prilike za rad na rodnoj ravnopravnosti. Komisija dijeli mišljenje da rodna ravnopravnost mora nadići razinu političkih namjera i postati stvarnost. Komisija također pozdravlja e, e, snažni naglasak na edukatorima i učiteljima koji su ključni u e, promicanju ovih promjena. Nastavit ćemo promicati rodno ravnopravnost kroz politike i programe. To se odražava u novim prioritetima za države članice u kontekstu strateškog okvira ET 2020. Brži napredak je moguć. Mi moramo krenuti sa identificiranja izazova prema rješenjima trebaju nam aktivne političke intervencije koje imaju dovoljne resurse, koje su i dokazima, konkretnim i mjerljivim e, ciljevima i praćenje napretka. Komisija se raduje tome što će vidjeti učinak ovog e, izvješća na različita politička djelovanja u cijeloj Europi. Hvala. Thank you very much indeed, uh, Mr. Commissioner. Hvala povjereniče. zatvaranje.